Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Poštovane kolegice i kolege, dopustite da otvorim ovaj sastanak. E, dopustite da vas sve pozdravim i izrazivam dobrodošlicu na ovom sastanku. I prije nego što krenem e, na dnevni red, dopustite da vas tradicionalno izvijestim E, da se ovaj sastanak prenosi putem interneta e, tako da budete svjesni toga dok govorite, na koji ćete način e, govoriti, hoćete li se spješiti ili ne, u svakom slučaju vaše biračko tijelo će vas gledati, odnosno moći će vas gledati. Prelazim na drugu točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Što se tiče nasrta zapisnika sa zadnjeg sastanka Eh, on je eh, dostavljen. Ukoliko eh, ne zaprimimo nikakve primjedbe, smatrat ćemo da je zapisnik usvojen. Prelazim sada na najave predsjednika. Što se tiče jedne točke, nju ćemo odgoditi na sljedeći sastanak, ali što se tiče e, svih drugih točaka dnevnog reda možemo e, postupati u skladu sa e, poslovnikom, odnosno prema pisanom postupku. Ako se s time slažete, možemo prijeći na sljedeću najavu. Ona se odnosi na odluke koje, se, e, koje su donesene u međuvremenu, a riječ je o imenovanju izvjestitelja. E, pučani su imenovali Estebana Gonzalesa Ponsa kao izvjestitelja za mišljenje o TTIP-u. E, tu je glavni odbor INTA. E, socijalisti su imenovali Ramona Huaregija Tonda kao izvjestitelja za mišljenje e, o situaciji o temeljnim pravima u Europskoj uniji. Za to je nadležan odbor Libe. A ECR je također imenovao izvjestitelja gospodina Kažimira Mihajla Uvježdovskog kao izvjestitelja za mišljenje o godišnjim izvještajima za razdoblje 2012. i 2013. o subsidijarnosti i e, proporcionalnosti, a tu je glavni nadležni odbor Juri. E, prelazim sada na odobrenje e, zapisnika sastanka iz razloga koji su poznati to dosta traje E, danas ćemo odobriti zapisnik sa sastanka od 6. listopada. Još uvijek e, ćemo trebati usvojiti zapisnik za studeni i prosinac. Nadam se da ćemo ubrzati proceduru. E, zapisnici su na raspolaganju i smatrat će se odobrenima i usvojenima ukoliko ne bude prigovora prije kraja ovog sastanka. Prelazim na točku 5. E, tu će govoriti izvjestiteljica Silvi Gular. E, riječ je o izvještaju o pregledu okvira za ekonomsko upravljanje. E, Silvi će prva dobiti riječ, nakon toga izvjestitelji u sjeni. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo, na meni je sada da e, napravim e, izvješće o ovom tekstu i to u veoma ograničenom vremenu. Moramo uzeti u obzir ta ograničenja i moramo izdati mišljenje koje će biti prilično kratko što stoji u ovom predlogu kojem, kojeg ću sad objasniti. Mislim da se svi slažemo s činjenicom da su pitanja gospodarskog upravljanja eurozone tak, toliko bitna da e, zaista moramo što je više moguće tu unijeti e, demokratski legitimitet i vladavinu prava jer je to najbolji način da ubjedimo naše europske građane da ono što radimo zaista odgovara našim demokratskim tradicijama. Tu imamo razno razne točke, na primjer jačanje demokratskog legitimiteta, e, predviđanje međuinstitucionalnog e, ugovora kako bi e, parlament bio uključen u ove pregovore što je prije moguće, to je preporuka i ekona. Imamo također i stavak koji, u kojem se govori o paketu od šest mjera iz prethodnog saziva kojeg nazivamo gospodarski dijalog. Što je gospodarski dijalog? To je zapravo ideja prema kojoj kada imamo intruzivne mjere za određenu državu možemo zatražiti od ministra gospodarstva te države da dođe pred Europski parlament i razgovara sa nama kako bi dijalog bio uspostavljen i na nacionalnoj i na europskoj razini, a ne da taj ministar govori samo o situaciji u svojoj zemlji ne uzimajući u obzir europsku dimenziju i ne imajući priliku dobiti potporu Europskog parlamenta u odnosu ili na parlament ili na vijeće. To je ono što smo rekli i u paketu od šest mjera. To sada imamo u zakonodavstvu, no međutim to sada trebamo e, provesti u dijelo i nakon toga procijeniti tu primjenu. Zatim imamo i parlamentarni predlog vezan uz gospodarsko i financijsko upravljanje i predlog e, uspostavljanja veza sa nacionalnim parlamentima. Sasvim je jasno da smo svi ovdje uvjereni da moramo što je više moguće surađivati s nacionalnim parlamentima jer oni imaju legitimitet kojeg nikako nećemo njekati, ali isto tako ne smijemo im omogućiti da vjeruju da bilo koji sastanak nacionalnih i Europskog parlamenta će biti dovoljan kako bismo priznali e, njihovu odgovornost. Ono što su mnogi iz ovog odbora rekli i što govore već godinama, to je pitanje odgovornosti, odgovornosti promjene određenih odluka, a ne da ti naši skupovi to služe samo za prijatan, prijateljski razgovor koji zapravo ničem ne vodi ili ćemo biti površni ili ćemo zaista raditi na to na osnivanju zajedničkog tijela, ali ako osnujemo to zajedničko tijelo ne znamo kako bi ono funkcioniralo jer e, nacionalni zastupnici nemaju uvijek istu snagu budući da svaki parlament u svakoj zemlji ne funkcionira na isti način i isto tako znamo da su neki parlamenti jači od drugih i da imaju veći utjecaj na E, utvrđivanje politike u određenoj zemlji. Dakle, ja zaista mislim da ne trebamo ići u tom smjeru kao osnivanju zajedničkog e, tijela, mješovitog tijela, već da trebamo raditi na načelu odgovornosti. E, jasno je da u ovako kratkom tekstu ne možemo izraziti sve one subtilnosti koje bismo trebali, ali moramo se potruditi. Zatim, u ovom tekstu se također pozivamo i na aktualnu situaciju jer smo vidjeli u posljednoj komunikaciji komisije i u okviru plana Juncker da se komisija založila ići dalje na putu uzimanja u obzir troškova kada se utvrđuju nacionalni proračuni. Naravno, komisija je napravila prvi korak koji će omogućiti državama članicama da smanje iz e, obračuna deficita ulaganja za europske programe. To je rečeno u programu Juncker i također će, se neće uzimati u obzir sufinanciranje za europske projekte. Ali želim postaviti pitanje koja su to ulaganja koja će povećati PIB država članica i istovremeno koji će ići u smislu jačanja fiskalne discipline i koje, a koja su to ulaganja koja dovode do lošeg gospodarskog upravljanja. Ja zaista smatram da trebamo biti zabrinuti ovim odabirom Europske komisije jer e, Junkerova komisija kaže sljedeće. Mi imamo pravila koja se tiču ulaganja i koja su povezana sa nacionalnim PIB-om, ali istovremeno e, to sve ulazi u obzir se uzima u obzir u europskom proračunu, ali se ne uzima u obzir u nacionalnom proračunu. To je zabrinjavajuće jer u određenom trenutku države članice će zatražiti objašnjenje za taj Junckerov plan. Mi ne možemo istovremeno imati zajednički proračun, a s druge strane da se od nas traži da se e, taj novac ne koristi u, za nacionalne interese. I mislim da ono što smo do sad vidjeli E, ta ideja će ugroziti ideju europske solidarnosti i na ta, ako nastavimo sa ovim što je rekao Juncker, a to je da se izuzimaju iz obračuna europska ulaganja kada se računa deficit nacionalnog proračuna. Naravno, moramo biti strogi. Ne možemo e, sada govoriti o pravilima koja će dovesti do zlouporabe, ali istovremeno moramo vidjeti na koji način obračunati ta ulaganja. Isto tako, ono što je rečeno u planu Juncker, a što moramo detaljnije razraditi, je pitanje koje se tiče zaista ovog odbora za ustavna pitanja. Mi zapravo E, smo rekli da od ugovora iz Maastrichta sud ne može se miješati u bilo što što se tiče financijskog ili e, gospodarskog upravljanja. A znamo da je jedan od najjačih e, faktora integracije i ono što je najkarakterističnije za europsku zajednicu, činjenica da je europska zajednica izvor prava i zajednica prava i da postoji E, pravosudni red koji je e, podijeljen sa državama članicama. I mislim da moramo nastaviti primjenjivati mjere koje će biti istovremeno i intruzivne i e, koje će imati za cilj uklanjanje krajnjeg, krajnje arbitraže, a to je Europski sud koji će biti nadležan za to. Europski sud je u tom smislu govorio o postupku e, zbog nedjelovanja i postupku za poništenjem, e, tu se radi o odlukama vijeća ili preporuka komisije. Sad za sad nemamo detalje i ne možemo ići dalje u razmatranju tog pitanja, ali e, Njemačka je dala jedan dobar predlog i to moramo pozdraviti. Čak od 1989. godine Njemačka zaista radi E, vrijedno na tom pitanju i rekli su da e, bi bilo opasno nastaviti primjenjivati ovaj sustav u kojem imamo sankcije koje izglasa ovaj parlament, ali te sankcije se ne mogu primijeniti u praksi. Zato mislim da AFKO mora raditi na ovom pitanju i da mora uspostaviti pravosudna tijela unutar Europske zajednice koja će zaista moći funkcionirati pravilo iz 50. godine i 87. godine kaže da se mogu ukinuti odluke e, vijeća ili komisije u slučaju postupka za poništenje ili u slučaju postupka koji bi se vodio protiv države članice zbog propusta djelovanja. Dakle, to je ono što su rekli svi i izvjestitelji u sjeni. Traži se od afko da zaista vrijedno radi na ovom pitanju, da budemo e, hrabri i da uzmemo u obzir predloge koji su do sad dati kako bismo vidjeli na koji način AFKO može biti uključen u ovo pitanje koje je sada u nadležnosti Ekona. Hvala. shadows. Mislim eh, da ćemo sada prijeći na izvjestitelje u sjeni. Želi li Elmar Brok nešto reći u ime ili ne? U ime socijalista eh, eh, kolega Pedro Ferreira. Izvolite. E, dopustite da na početku zahvalim kolegici Silvi Gular na trudu koji je uložila i na njezinom radu. E, smatram e, da su sada za nas u AFKO ustvoreni preduvjeti kako bismo mogli usvojiti zajedničko stajalište. I to stajalište može biti hrabro i odvažno E, što se tiče ove vrlo važne teme gospodarskog upravljanja. E, već je potrebno točno definirati kakav treba biti naš doprinos, a to moramo utvrditi u sklopu aktivnosti koje se trenutačno odvijaju u Europskom parlamentu. Moramo definirati i uzeti u obzir i ono što se radi u sklopu odbora EKON. E, mora biti potpuno jasno koji će biti naš doprinos E, u odnosu e, na izvještaj naše kolege Pereža. Naše stajalište e, kao prvo treba biti takvo da ostanemo unutar okvira onoga o čemu je govorila Silvi moramo naglasiti političke aspekte postupka gospodarskog upravljanja. I tu se moram složiti sa ocjenom koja je iznesena u nacrtu mišljenja o e, temi e, demokratskog legitimiteta gospodarskog upravljanja e, i o ulozi koju treba imati Europski parlament u smislu da je potrebno jasno definirati što znači demokratski legitimitet u kontekstu e, e, gospodarskog upravljanja. To je potrebno e, detaljno razraditi. U nacrtu mišljenja, odnosno nacrtu izvještaja, postoje određena pitanja gdje imamo određene nedoumice. Prvo pitanje odnosi se na sudjelovanje Europskog parlamenta, s obzirom na to da se u drugom odlomku iznosi sugestija da treba postojati parlamentarno vrednovanje, odnosno odobrenje različitih faza europskog semestra. Mislim da je ovdje potrebno pojasniti što mi zapravo mislimo pod e, tim vrednovanjem, e, verifikacijom. E, to zapravo nije pojam koji je uvriježen u uobičajenim procedurama i načinu funkcioniranja parlamenta, da li to znači suodlučivanje, što to zapravo znači? Želimo li imati jedan konstruktivan doprinos, želimo li osnažiti ulogu parlamenta? Mislim da tu moramo biti jasniji. E, kako bi bilo jasno kakva je priroda sudjelovanja parlamenta. Zatim, kao drugo, u nacrtu mišljenja e, spominju se pitanja koja se odnose na ugovor iz Lisabona i potencijale ugovora iz Lisabona, te isto tako spominju se posebna pitanja koja su povezana s problemima ulaganja. Silvija je govorila o tim problemima i e, rekla je da trebamo e, nastojati otići korak dalje od onoga što je učinila komisija. E, smatram da nastavit mišljenja asko a u ovom kontekstu treba unaprijediti i ažurirati u svjetlu najnovijeg doprinosa koji je pripremila komisija a uzimajući u obzir ono o čemu govorimo kada govorimo o investicijama. Za razliku od onoga što kaže Silvija, ne mislim da trebamo ići korak dalje od onoga e, što je predložila komisija. Eventualno bismo trebali učiniti korak manje, ali načalno se slažem s onim e, što je Silvi sada ovdje iznijela za razliku od onoga što je konkretno napisano u dokumentu. Mislim da moramo procijeniti potencijal ugovora E, i vidjeti koji tu potencijali postoje kada govorimo o gospodarskom upravljanju. E, jedna od lekcija iz reakcija Europske unije na krizu je da postoje brojne dogme koje se i zablude koje se odnose na način funkcioniranja ugovora i to je sada dovedeno u pitanje. E, postoje Europska središnja banka koja sada zapravo postaje subjekt koji djeluje i uvodi takozvano kvantitativno olakšanje u sklopu monetarne politike. I osim toga doći će do proračunske fleksibilnosti, a tijekom godina i godina krize zapravo nitko nije bio u stanju to predložiti i tumačiti, tako da moramo razmotriti e, koje mogućnosti postoje u okviru ugovora i što je to što možemo učiniti kako bismo adekvatno reagirali na krizu. E, mislim da bi bilo pogrešno ukoliko bi e, AFKO oklijevao i ne bismo trebali činiti manje od komisije. U izvještaju o kojem je govorila Silvi postoji razlika između tekućih e, izdataka E, i e, proizvodnog ulaganja. Međutim, komisija kaže i više e, kaže da se ulaganja neće računati za izračun deficita u okolnostima koje izlaze iz onih okvira koji su navedeni u izvještaju. E, u svakom slučaju naš, naše stajalište ne treba biti manje ambiciozno od onoga komisije. E, tu postoje i druga pitanja koja se odnose na ugovor i načelo ravnopravnosti među državama članicama, jer komisija predlaže da se uspostavi razlika između režima koji će se primjenjivati na države članice e, kod kojih se provode preventivne mjere u sklopu pakta za stabilnost i rast E, i e, zemalja koje nisu u sklopu tog programa. E, tu će postojati razlike i moramo vidjeti je li to povezano s načelom proporcionalnosti jer države članice moraju uživati ravnopravan tretman. One države članice koje nisu u jednog situaciji trebaju e, imati drugačiji tretman, a one koje su u istoj trebaju imati isti tretman. Moramo uzeti u obzir te razlike i opseg tih razlika u sklopu ugovora. Komisija mora poštivati ovo načelo jednakosti. Ja tu imam određene nedoumice e, i dvojbe što se tiče jednakosti postupanja, a to je povezano i sa proizvodnim ulaganjima koja su jako važna za provedbu projekata zajednice. Ovdje postoji jedna razlika koju je komisija uvela u odnosu na države članice koje sudjeluju u korektivnom e, programu e, Pakta za stabilnost i rast i onih u preventivnom programu. One koje su u e, korektivnom programu Pakta za stabilnost i rast provode jedino investicije koje će dovesti do prijenosa iz Europskog investicijskog fonda i to neće biti obuhvaćeno e, u izračunu deficita. A što se tiče drugih država članica, ovi prijenosi i svi drugi e, prijenosi uzet će se u obzir u izračunu deficita. To je jako važno E, što se tiče postupka e, prekomjernog deficita i što se tiče razlike u postupanju, ona ovdje postoji. Postoji nejednakost u postupanju, a za to ne postoji osnova, bilo da e, je riječ o postupku kod prekomjernog deficita ili ne. To moramo uzeti u obzir i moramo tražiti da se to uzme u obzir, da izvjestiteljica to uzme u obzir kada bude pripremala naše mišljenje. I na koncu, što se tiče e, šestog i zadnjeg odlomka nacrta mišljenja koje je pripremila Silvi, jasno je potrebno reći da ova naznaka da AFKO treba uputiti na mogućnost manjih izmjena u ugovorima. E, mislim da to nije nešto što možemo podržati. Mislim da se s time ne možemo složiti. Jer ideja da ispunimo očekivanja Europskog suda, odnosno ideja da se nameću sankcije te vrste, mislim da to nije dobra ideja. To nije manja izmjena ugovora. To nije neznatna izmjena i zato smatram da to politički nije poželjno rješenje i ne podržavam taj prijedlog. E, pozvao bih Silvi da izbriše šestu točku iz svog mišljenja. Hvala. Hvala lijepa. Ispričavam se kolegice i kolege, znam da je ovo fascinantno pitanje, ali nemamo puno vremena na raspolaganju. Molim vas da budete što kraći. Je li ovdje Markus Brecel, Pascal Duran? Hvala lijepa. Ja ću govoriti u ime Paskala Durana koji je pripremio izvještaj u ovoj intervenciji imamo pet vrlo kratkih i važnih e, točaka. Kao prvo, zahvaljujući e, Silvi Gular e, imamo jako dobar doprinos i zahvaljujemo joj. Kao drugo, jako je važno osigurati demokratski legitimitet u odnosu na gospodarsko upravljanje, a putem djelovanja Europskog parlamenta. To znači da želimo međudržavne sporazume o ovim pitanjima. Treće, jako je važno donijeti odluku o tome e, koja ulaganja se ne uzimaju u obzir kod izračuna proračunskog deficita. E, ne bih govorio o proizvodnim ulaganjima, to je nejasan pojam, ali postoje investicije koje se temelje na solidarnosti, a cilj im je osigurati e, napredak i blagostanje za mnoge. Četvrto, što se tiče e, četvrtog odlomka i međuparlamentarne konferencije, e, smisao i opseg te konferencije je potrebno pojasniti i definirati kako bismo osigurali da nacionalni parlamenti imaju važniju i strukturiraniju ulogu. Peto, što se tiče šeste točke. Ovdje imamo ozbiljan problem e, i razliku. Ukoliko bismo ukinuli e, stavak 10. članka 106. E, to bi značilo da je potrebno javni deficit pravno preispitati. Međutim, ovo je iznimno političko pitanje koje se treba riješiti u političkom kontekstu. Stoga mi se čini da ova inicijativa nije pozitivna. E, mi smo također najavili da bismo željeli e, predložiti izmjene što se tiče sljedeća tri pitanja. Uspostava Europskog monetarnog fonda, e, kritika Eurogrupe i Eurosamita, što se tiče odobrenja sredstava bez pravne osnove, nove ovlasti u proteklih nekoliko godina i interakcija između odgovornosti komisije i mjera koje poduzima kao članica trojke. Zahvaljujem Roberto butje Hvala lijepa. E, drago mi je što je Silvi iznijela svoje mišljenje. Slažem se sa brojnim e, izjavama kolega e, koji su rekli da je važna demokratska odgovornost i da je posebno važno da ponovno uspostavimo ideju da se kod međuparlamentarne konferencije ne radi o davanju konkretne konkretnog demokratskog legitimiteta, jer se demokratski legitimitet daje na razini na kojoj se donose odluke. To je jako važno. E, što se tiče zadnja dva odlomka, e, ja političke podržavam e, opće ideje i e, mogućnosti povoljnijeg tretmana ulaganja u okviru pakta za stabilnost i raste. Ja bih to međutim stavio u kontekst kontinuiteta e, što se tiče fleksibilnosti komunikacije. Možda u ovom trenutku, ako analiziramo stvari, naša gledišta nisu identična u komunikaciji u prvom koraku idemo u tom smjeru i tu ne vidim probleme u odnosu na Junkerov plan. E, posebno ako govorimo o novoj odredbi o investicijama, sufinanciranje e, programa iz Junkerovog plana je samo jedna mogućnost. Ja se u potpunosti slažem da pravno gledano postoji mogućnost e, širenja E, mogućnosti tako da zemlje u korektivnom programu što se tiče investicijske odredbe imamo članak 5. iz odredbu petu iz e, članka 146 a cilj je zapravo proširiti te mjere i u odnosu na zemlje iz korektivnog programa, jer e, logično je i pravno gledano to se mora primjenjivati i na odredbu za investicije. E, mislim da je dobro osigurati e, fleksibilnost u komunikaciji, osim toga e, se mogu ostvariti poboljšanja kako bi se poboljšala situacija i zemalja u korektivnom programu što se tiče investicijske odredbe. Osim toga dijelim stajališta kolega što se tiče prijedloga iz točke 6. iz dva razloga. Kao prvo, smatram da jedinstvena valuta zahtjeva ekonomsku politiku, a ne matematičku ko načelo ekonomskog upravljanja. Kao drugo, intervencija Europskog suda e, bi trebala logično više biti povezana sa prirodom nadležnosti za ekonomsku politiku. Smatram da je potrebno istaknuti da, e, kao što je ovaj odbor istaknuo u zadnjem mandatu, e, koordiniranje nadležnosti treba tumačiti kao element zajedničke nadležnosti. E, to znači da onda odredba iz e, članka 106. može izlaziti iz e, tog okvira i onda možemo razgovarati na koji način možemo dijeliti nadležnosti. A uloga Europskog suda je tek na kraju cijelog procesa nakon što utvrdimo prirodu nadležnosti Unije što se tiče ekonomske politike. I na posljedku, koliko su potrebne neke izmjene ugovora, ovaj odbor e, e, može e, odobriti izvještaj sa prijedlozima za izmjene, a može se donijeti i odluka da se to ne spominje i da se rješenja pronalaze u okviru postojećih ugovora. Međutim, ukoliko odbor predlaže izmjene ugovora i tu postoji određeni broj, meni se čini da postoje važnije izmjene od ove, a njih je ovaj odbor već odobrio. Pretvaranje ekonomske politike u zajedničku nadležnost, E, jačanje određenih instrumenata, e, proračun Unije. Dakle, postoji cijeli niz elemenata i prijedloga koji su važni. Meni se ne čini da je ovaj najvažniji. I to su razlozi zašto se slažem s onim kolegama koji su predložili da se ova točka izbriše. Hvala lijepa, Roberto Pervanš Perež. Hvala. Mislim da je jako bitno da odbor za ustavna pitanja zaista da mišljenje o izvješću Ekona i zaista mi je jako drago čuti predloge za to mišljenje. Imajući na umu da ovdje moramo definirati ono što će biti e, uzeto u obzir od strane Ekona, želim reći par stvari. Najprije, e, podržavam ideju prema kojoj bilo koja revizija gospodarskog upravljanja treba jačati europsku metodu, a ne među, među e, vladine ideje. To je ono na čemu i radimo ovdje, ali to isto tako znači da sve institucije se moraju prilagoditi stvarnosti e, gospodarskog i monetarnog upravljanja, bilo da se radi o Europskoj komisiji ili da se radi o Europskom parlamentu, jer jer e, što se tiče vijeća, vijeće se već prilagodilo tome e, radom u euro grupi ali e, europski Dakle, mislim da je vijeće jedino koje je zaista i ispoštovalo tu logiku. Ako mi želimo raditi na europskoj metodi, onda moramo ispraviti stvari koje ne funkcioniraju i kod nas. Ovdje naravno govorimo o Europskom parlamentu, ali isto tako moram napomenuti što to znači i sa stanovišta Europske komisije. A u izvješću na kojem radim, kojeg ću zaključiti u narednih nekoliko sati, govorim o jednoj točki koja mi se čini zaista značajnom i mislim da tome trebamo više raditi, a to je uloga i mjesto Europskog semestra u okviru eurozone. Dakle, moramo utvrditi koje su izazovi pred nama, koja su konvergentna pitanja ili e, koji su problemi s kojima se suočavamo u eurozone. Naravno, Gospodarsko upravljanje je u tom svjetlu značajno, ali gospodarsko upravljanje je nešto što ne podržavamo dovoljno E, nemamo jednostavno osobe koje podržavaju e, gospodarsko upravljanje i ponekad imamo dojam da između euro grupe i komisije prepiru oko toga čija je to nadležnost e, te da nitko se ne zalaže za tu europsku metodu. Od komisije bismo trebali zatražiti da obavi svoj dio posla što se tiče utvrđivanja dodatne vrijednosti ovog predloga. Što se tiče e, demokratskog deficita, u potpunosti se slažem sa bojaznima funkcioniranja e, međuparlamentarne konferencije, ali isto tako mislim da bi bilo dobro da svako tijelo zaduženo za kontrolu odradi svoj dio posla i tu još trebamo E, napredovati. U izvješću u europskom semestru se govori o tome da bi Europski parlament trebao biti suzakonodavac vezano uz godišnji pregled rasta. Znamo da godišnji pregled rasta nije najfunkcionalniji dokument, da se i on treba izmijeniti, ali ako želimo u Europskoj uniji zaista rast podijeliti odgovornost na države članice što se tiče ovog pitanja, moramo vidjeti koja bi onda uloga bila Europskog parlamenta i kako ojačati tu ulogu, uključujući i ulogu Europskog parlamenta za e, obavljanje e, razgovora i rasprava o ovom pitanju. A sada što se tiče predloga kolege Durana, želim reći e, koja je odgovornost komisije u okviru trojke. Ja sam čula od gospodina Junkera da trojke više neće biti, da neće u tome on sudjelovati i da on neće biti E, taj koji će se zalagati za trojku. Zapravo e, Središnja banka je na neki način e, uništila trojku jer sada u njoj više ne možemo sudjelovati. Tome se ne možemo radovati. Želim samo još reći par stvari. Prva je da ta koja se tiče revizije ugovora. Ja mislim da ako želimo E, finalizirati gospodarsku i monetarnu uniju, onda moramo revidirati ugovore, ali isto tako e, imam jednu zadršku vezanu uz ponovno uspostavljanje e, i postavljanje pravnih pitanja vezano uz gospodarsko i monetarno upravljanje u okviru ugovora. Zapravo mislim da imamo previše pravila i da ta pravila jednostavno nije moguće ispoštovati. A ako još više uvedemo pravila, onda ćemo situaciju učiniti još gorom. Mislim da ne možemo e, napraviti reformu tržišta rada u Francuskoj, na primjer, bez revizije pravosudnog sustava. Ne možemo samo e, se osloniti na sud za uspostavljanje pravila i reda na tržištu rada. Moramo imati E, bolje, bolju prilagodbu strukturnih reformi u državama članicama. Ali isto tako postoje i druga rješenja i trebali bismo razmisliti o izmjeni već postojećih pravila, naročito vezano uz pitanje hijerarhije prava i e, mjesta socijalnih prava u sektoru slobodnog e, kretanja na tržištu. Iako to nije pitanje izravno povezano uz gospodarsku i monetarnu uniju, to je pitanje kojim se treba baviti odbor za ustavna pitanja i e, ukoliko krenemo u reviziju ugovora bez razmišljanja o ovim pitanjima, mislim da e, ćemo zaista doživjeti neuspjeh i zato smatram da se ovim pitanjima treba baviti naš odbor, naravno u okviru svoje nadležnosti kako bi obogatilo mišljenje o ovom prijedlogu. Hvala. Ispričavam se, ali zaista mm, više nemamo vremena, te ne mogu predati riječ kolegama koji su u zadnje moment zatražili riječ. Jednostavno nemamo više vremena i E, morat ćemo preći na sljedeće pitanje kolega koji je trebao eh, održati eh, izlaganje o svom izvješću će ga održati na sljedećem našem sastanku, ali želim predložiti gospodinu Kartugalesu i Lajnenu da sa njima raspravljamo o amandmanima ukoliko želite, jer znate da nas mladi ljudi čekaju ispred ove dvorane kako bi ušli na saslušanje, pa bih samo još predala riječ Silvi da zaključi ovu točku. Hvala. Zapravo ja se želim zahvaliti svim kolegama koji su govorili. Naravno ne mogu odgovoriti na sve primjedbe, mada bi to bilo ravnopravnije, ali želim samo reći da sam ja napisala svoje mišljenje prije komunikacije komisije. Dakle, ne treba previše tumačiti ovo što sam ja rekla i ne treba reći da nisam uzela u obzir komunikaciju komisije. Ja mislim da je moj tekst uravnotežen i mislim da ne biramo najpovoljniju moguću, moguće rješenje, nego tražimo zaista cjelokupnu jednu ravnotežu. A što se tiče samog pitanja revizije ugovora, ja nisam rekla da e, treba reviziju ugovora raditi samo radi gospodarskog i monetarnog upravljanja. To nisam rekla. E, želim se zahvaliti e, Pervanš što je govorila o bitnoj ulozi e, Europskog suda i nezavisnog odvjetnika ali ja nisam rekla da je to glavno u ovom pitanju. Mislim da kod nas e, postoji mogućnost pokretanja postupka za poništenje određenog akta i postupak za propuštenje djelovanja od strane e, određene države članice. I mislim da moramo u toj u raspravi zaista biti jako strogi i moramo razmišljati o nadležnosti suda koje mora pratiti mišljenje nezavisnog odvjetnika i koje ima mogućnost riješiti situaciju u kojoj se država članica nađe u sukobu sa ostatkom Europske unije. I što se tog pitanja tiče, ja ću nastaviti raditi na ovom pitanju. Naravno, uzet ću u obzir sve primjedbe, ali znamo da postoji E, ma, da postoje manjci u ovoj europskoj metodi o kojoj ste svi govorili, a to je da se Europski sud zaista poštuje kao sud koji ima nadležnost nad drugim sudovima države, država članica. Hvala. Rok za amandmane je 28.1. a 26. veljače ćemo imati razmjenu mišljenja o amandmanima. Glasovat će se na sastanku afkoa 17. ožujka i E, ja obećam kolegama koje nisu mogli uzeti riječ danas da će biti prvi govornici na sljedećem sastanku kada budemo govorili o amandmanima. vi će također biti prisutna, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Što se tiče točke šest, nju ćemo odgoditi, kao što smo rekli. I želim samo reći da su jedino socijalisti imenovali e, izvjestitelja u sjeni, to je kolega sa moje lijeve strane i on će stupiti u, sna, u u kontakt sa Estebesom, Gonzalesom, ali nemamo drugih imena izvjestitelja u sjeni još uvijek. A sada prelazimo na točku sedmu našeg dnevnog reda, radi se o Europskom skupu mladih i e, nadam se da će nam se kolege moći pridružiti ovdje. dear colleagues, I like to... Drage kolege, evo počinjemo s radom na sljedećoj točki dnevnog reda. Dakle, imat ćemo kratko saslušanje o Europskom skupu mladih koje je održan u e, petom mjesecu prošle godine u Strasburu gdje su se okupili mladi ljudi koji su davali nove ideje. Mi smo danas pozvali ovdje sa nama tri mlade osobe e, koje su sudjelovale na ovom skupu i e, koje će predstavljati mlade i postaviti vama šest pitanja. E, moram reći da imamo zaista stroga pravila jer neke kolege moraju ići na sastanke drugih odbora, tako da smo morali zaista ograničiti vrijeme za ovu današnju raspravu, tako da ćemo imati najprije pitanja koja će postaviti e, naše mlade kolege. Imat ćemo tri velika bloka. Prvi blok će se e, izbora i zatim će postaviti pitanje Madeja Mehmud i Loredana Urzika, postavit Dakle, e, svaka od njih e, e, pitanja, nakon toga možete odgovoriti na njih. Ne znam tko će početi. Madeha, izvolite. So my, my, my first idea for... Dakle, prva ideja o glasovanju putem interneta je uvođenje dakle i internetskog glasovanja kao dodatno glasovanje uz uobičajeno glasovanje kako bi se E, povećalo sudjelovanje određenih skupina ljudi koji ne mogu jednostavno fizički glasovati, a moramo riješiti pitanje, sigurnosno pitanje internetskog glasovanja e, putem VVP, radi se o dvojnom sigurnosnom sustavu E, osiguranja e, glasovanja putem interneta i u slučaju prijevare ili sumnje za prijevaru postoji e, dvostruki sustav provjere tog glasovanja. Hvala. Rasprave mladih ljudi su pokazale da mladi razmišljaju sve više i više o E, glasovanju u Europskoj internetu i neki smatraju da bi rješenje bilo smanjiti e, dob za glasovanje na 16 godina. Glasovanje je ključno u demokratskom e, postupku koje je značajno za sva naša društva i značajno je za građanstvo u Europskoj uniji. Nije normalno da postoje ogromne razlike između E, sustava glasovanja kao na primjer u Austriji ili Malti koje su jedine spustile glasačku dob na 16 godina. E, također iz godine u godinu broj e, mladih ljudi se smanjuje, a s druge strane vidjeli smo da sve manje i manje ljudi izlazi na izbore. Uglavnom su to mladi ljudi koji ne sudjeluju u demokratskom procesu s vremenom će se e, povećati demokratski deficit na taj način kako bismo ojačali demokratski legitimitet političkih odluka bitno je uključiti što veći broj mladih ljudi u glasovanje kako bismo to učinili moramo smanjiti e, dob za glasovanje na 16 godina to bi bio E, bitan korak za ujedinjenje glasovnog sustava Europske unije e, i građani bi na taj način mogli odlučiti o svojoj budućnosti. Hvala Loredana, a sada predajem riječ zastupnicima tko želi prvi reagirati na ovo što je rečeno. Jolajnen, a imamo još tri kolege koje su se javile za riječ. Imate minuti po pol ne čak i manje. E, hvala lijepa na ovom e, prijedlogu. E, doista ovaj odbor u parlamentu radi na jedinstvenom sustavu. <laughs> Ja, Mikrofon. Sljedeće će biti da će biti neki znak za uzbunu da moramo otići. No, e, sasvim kratko. E, hvala vam lijepa da razmišljate o sustavu za europske izbore. Znamo da postoje velike nedostaci u tom sustavu. E, naš odbor u parlamentu radi na tome. Nadamo se da će to biti uspješno i da ćemo u ovom mandatu uspjeti pripremiti e, novi sustav za sljedeće izbore 2019. Ovdje imamo izvjestiteljicu za ovaj odbor e, na tom području postoji mogućnost E, e, da taj sustav postane osobniji i osim toga mora postati atraktivniji. Hvala vam lijepa da se time bavite. Hvala vam lijepa, Richard Colvert. E, možda biste se osim toga mogli i predstaviti. Kolega predstavlja i socijaliste, a Richard? Ja se zovem Richard Colbert, dolazim iz laborista u Ujedinjenoj. Ja sam uživao prisustujući skupu mladih u Strasburu i moram reći da smo čuli brojne ideje, bilo je mnogo događanja, radionica, rasprava, bilo je vrlo živahno, bilo je mnogo mladih ljudi i toliko toga se istovremeno događalo, dakle bio je to vrlo dojmljiva manifestacija. Budući da nemamo previše vremena na raspolaganju, ja ću se također osvrnuti na pitanje glasačkog sustava i načela koja su s time povezana. A to je da bi trebalo spustiti dob za glasovanje za 16 godina. Laboristička stranka u Britaniji to podržava i ako u svibnju pobjedimo na izborima, onda ćemo podržati taj prijedlog. Hvala vam. Uh, very much. Ja sam George Schöpflin uh, iz uh, stranke Pučane u Mađarskoj. Imam dvije napomene. Prva, kada je riječ o računalnoj sigurnosti, treba možda razmotriti iskustva iz Estonije gdje postoji glasovanje online putem interneta. Tu ima i nekih uh, nedostataka i moguće je prozročiti ozbiljne nevolje ako želite to učiniti a također ima i zemalja izvan Europske unije koje bi mogle pasti uskrišenje da to upravo i učine. Druga napomena se odnosi na sniženje dobi da glasovanje na 16 godina. Ja ne vidim eh, da tu postoji problem. Međutim, eh, središte, odnosno demografske eh, dob se pomiče prema gore i uskoro će 50-60% mm, osoba imati više od 65 godina. No, u tom trenutku, dakle, ako dođe do toga, onda ćemo se trebati okrenuti prema starijim osobama, a ne maloljetnicima, odnosno onima koji su mlađi od 18. I to će također imati posljedice po glasovanja. Pa, ako želite obustaviti glasovanje, naravno, onda će doći vaš trenutak, svakako, Richard. Ako, međutim, razmotrimo um, proširenje europsku a onda bismo trebali se posavjetovati s njima. Hoćemo li možda imati europski referendum o tome? Thank you. Anybody else to... Želi li se tko još javiti za riječ? Imamo još dovoljno vremena za jednu osobu. Gospodin Šolc. U ime kluba GUE Engel imam da kratke napomene. Ja sam također za ovaj prijedlog o 16 godina. Naravno da tome treba prilagoditi cijelo društvo i treba povećati sposobnost mladih eh, da sudjeluju u političkom životu. Ako imamo neku utopističku viziju o društvu, onda trebamo omogućiti mladima da utječu na raspravu. Zatim, Smatram eh, da participativan izborni sustav nije ispravan izborni sustav, međutim treba omogućiti također eh, preradu izbornog sustava u smislu politika koje se nude državljanima i to je pitanje za nas eh, kao parlamenta, kao nacionalnih vlada. Dakle, da građanima nudimo politike koje oni mogu razumjeti i da time potaknemo njihov interes za sudjelovanje u demokratskom životu. Sljedeći govornici imaju vremena minutu i pol za svoje replike. Ne morate se naravno složiti s onima što je rečeno. Uh, thank you for Hvala na ovim komentarima. Postoji niz razloga zašto ljudi ne glasuju, a to nije jedino sustav. Međutim, postoje ljudi koji studiraju u inozemstvu i koji su iz drugih razloga u inozemstvu i koji ne mogu glasovati ili imaju neki invaliditet e, ili se boje otići iz svoje kuće i zbog toga ne sudjeluju u glasovanju. I na ovaj način bismo ih, njih uključili ili im barem pružili priliku da sudjeluju ako to žele. Naravno da tu postoje sigurnosni problemi i recimo mogli bismo ih izbjeći ako bi postojao dvostruki sustav provjera. Znam da tu postoje druge metodologije i postoje neke vrlo kvalificirane zemlje koje bi pokušale provaliti u sustav samo kako bi vidjeli mogu li to, no možemo u toku provedbe povećati sigurnosne mjere. Ako naprijed kažemo da je to nemoguće, onda se to nikad neće niti ostvariti. Hvala. Smatram naravno da bi mladi iz Britanije doista bili srećni time što bi mogli dobiti glas. Mi smo se zalagali za slušanje dobi za glasovanje i postoje veliki argumenti u prilog tome, jer, ali i protiv toga, jer neki smatraju možda da nisu spremni, ali te bi se mjere možda mogle poduzeti istovremeno sa drugim mjerama, a to bi bilo uvođenje obveznog razredskog obrazovanja u škole u cijeloj Europi. Ja razumijem sve vaše nedoumice, ali mislim da je važan korak dati glas svim mladima, naročito starijim maloljetnicima. Hvala. Nastavljamo sa raspravom. Želim prepustiti govornicima vreme za pitanja u o participativnoj demokraciji. Hvala. Sljedeća tematika za razmatranje je osnaživanje mladih. Kada sam sudjelovala na skupu mladih u Strasburu, imali smo raspravu o tome trebali imati kvote ili ne za sudjelovanje mladih. Mislim da kvote nisu potrebne. Mislim da možemo osnažiti mlade time što će se iz svake zemlje članice odabrati po jedan savjetnik za mlade koji će savjetovati svoje zastupnike u vezi sa pitanjima s kojima se nose mladi u njihovoj zemlji i ti će savjetnici sudjelovati na svim sastancima kao i zastupnici, ali osim toga će i posjećivati svoje domovine, razgovarati sa svim predstavnicima društva, e, saslušati njihove prijedloge i na temelju toga će savjetovati svoje zastupnike u parlamentu. Savjetnici za mlade će također sudjelovati u plenarnim sjednicama i držati na oku pod navodnicima zastupnika u parlamentu i savjetovati e, što začine, dakle, da se ugrade u političke debatu i pitanja mladih i da se isto ne zanemaruju. Ljude treba češće pitati o njihovom mišljenju o važnim pitanjima i treba održavati referendume ne samo na nacionalnoj nego i na europskoj razini. Potreban je izravan dijalog e, i također građanski dijalog koji treba također regulirati kako bi svi mogli imati priliku iznijeti svoje mišljenje, naročito ako nisu u sindikatima ili udruženjima. Sudjelnička demokracija je koncept koji trebaju prihvatiti svi građani Europe kako bi mogli biti aktivni, sudjelovati u civilnom društvu i sudjelovati u donošenju odluka glasovanje nije jedini način sudjelovanja u političkom životu koje trebaju građani iskusiti. Participativna demokracija može biti uspješna jedino ako se zadovolje dva preduvjeta, a to je da se proces otvori cijeloj javnosti i da se restrukturira kako bi imao učinka na političke ishode, kako bi označili mlade ljude. Trebali bismo imati okvir koji će omogućiti utvrđivanje potreba ljudi i također savjetovanja licem u lice kako bismo iznijeli rješenja, prikupili ideje i razmotrili ih e, u donošenju javnih politika. Treba na svim razinama provesti izravan dijalog kako bi uključili mlade ljude u proces donošenja odluka. Referendum mi na europskoj razini o važnim pitanjima poput snižavanja dobi za glasovanje na 16 godina su važan element participativne demokracije. Dakle, to bi trebalo se održati ne samo na nacionalnoj razini, nego i na europskoj razini. Hvala. Evo, već e, se javila Mercedes Breso, gospodin Kadrugalus i Jose Marija. Da, hvala. Hvala. Pa ja imam neke nedoumice u vezi sa ovim prijedlogom savjetnika za mlade. Inače se slažem sa prijedlogom e, sniženja dobi za glasovanje na 16 godina, ali smatram da bi to omogućilo izravno biranje mladih u Europski parlament. Već imamo mnoge mlade ljude koji mogu zastupati interese mladih, ali također u okviru zastupanja općih interesa, što je naša zadaća kao zastupnika u parlamentu. Možda bi oni mogli imati lobiste, ali ne znamo hoće li to platiti parlament. Međutim, zanima me ovo pitanje referenduma. Ako sam dobro shvatila, vi predlažete savjetodavni referendum o velikim pitanjima. Očito je, naravno, da je pitanje referenduma doista važno, zato jer bi jedan paneuropski referendum bio rješenje za nadilaženje referen, nacionalnih referenduma o ustavnim pitanjima izmjena ugovora i zapravo bi to dao i podario veće jedinstvo Europskoj uniji. Smatrate li da će se referendum održavati samo za pojedina pitanja ili smatrate li da bi se on mogao pretvoriti instrumenti za glasovanje recimo o izmjeni izborog sustava ili o izmjeni ugovora. Hvala Mercedes, Đočka Trugalos. Hvala na vašim prijedlozima i hvala na tome što ste nam eh, se pridružili danas, zato jer jedan od problema koji prepoznajemo je udaljenost mladih od politike i ne samo mladih, no najvažnije je uskladiti tradicionalne oblike sa e, reprezentativne demokracije sa oblicima izravne demokracije kako bismo potakli češće uključivanje u politički život na europskoj i na nacionalnoj razini. Kada je riječ o vašem prijedlogu paneuropskog referenduma, mislim da je to lijepa zamisao, zato jer ja preferiram izravne oblike demokracije i to može također pridonijeti stvaranju jednog zajedničkog europskog prostora, jer nije moguće imati europski demos, to nije izvedivo niti poželjno, ali možemo imati zajedničke rasprave o zajedničkim prijedlozima i na taj način imati jedan organizirani prostor koji je preduvjet za donošenje demokratskih odluka. I na kraju dopustite mi da kažem da smo već e, iskušali jednu zamisao, recimo kada su Islanđani izrađivali vlastiti ustav, bilo je uključenje socijalnih, e, društvenih medija u e, političku raspravu. Kada je Island razrađivao novi ustav, onda je stavljao na internet zakonodavne prijedloge svakoga dana i primao povratne informacije o tome. Dakle, vaša generacija je dobro upućena u tehnologiju i mislim da bi to bio koristan instrument spajanja društvenog života i politike. Mi smo manje disciplinirani od vas kada je riječ o trajanju izlaganja. Hvala, sljedeći govornik. E, ja ću povezati pitanja zelenih i EFA. Dakle, kao prvo slažem se sa prijedlogom sniženja dobi na 16 godina za glasovanje. Mislim da je izuzetno važno da mladi ljudi sudjeluju u političkom životu i mi smo to u Kataloni usvojili 9. studenova prošle godine. Kada je riječ o referendumu, mislim da je važno održavati referendume o brojnim pitanjima i također smatram da to tehnologija i omogućuje i ne samo da omogućuje nego i olakšava i to treba iskoristiti ne samo u Europskom parlamentu, nego svim zemljama članicama treba predložiti da se tehnologija primjenjuje u te svrhe. I to će olakšati i pojednostavniti sudjelovanje i demokraciju i približiti sve to građanima. Hvala vam što ste došli, e, George Hvala. Savjetnici za mlade pa to me dovodi do niza pitanja. Počinje se sa pretpostavkom da mladi ljudi imaju iste težnje, što mislim da nije istina. Oni imaju različite, različite želje. I zatim Mislim da trebate uvidjeti da jedan izabrani savjetnik za mlade imao drugačiji zadatak, ovisno o tome dolazi ili iz Njemačke ili iz Malte, samo u smislu broja ljudi koje zastupa. I kada je riječ o savjetnicima za mlade, mislim da nije to nešto što treba isključivo primijeniti na tu društvenu skupinu, jer to se može odnositi na osobe sa invaliditetom. Dakle, treba razmisliti o drugim društvenim skupinama koje bi mogle zahtijevati takvu vrstu zastupanja. Hvala, gospođo Loredana, imate riječ. Uh, e, hvala vam na vašim komentarima. Da, za, savjetnici za mlade će biti zabirani u svojim zemljama i Ambiciozna je zamisao da se ima e, savjetnika za svakog zastupnika, no ipak bio bi dovoljan jedan savjetnik za sve zastupnike. Naravno da bi ta osoba imala težak zadatak, no ona bi ipak dala glas mladima i imala priliku izravno komunicirati sa zastupnicima. Evo, mi smo to predložili, ako budete htjeli, vi ćete to preuzeti i sada smo imali tu sreću da vam se možemo obratiti ovdje u Europskom parlamentu i ako bude još sreće, vi ćete usvojiti te naše ideje, ali ovo je jedan okvir u kojem vas možemo savjetovati i također omogućiti mladima da se njihov glas čuje. Ako se to čini možda ambicioznim u praktičnim okvirima, to možda nije zanemariva stavka. Evo, kao odgovor na vaše pitanje reći ću da referendum treba biti instrument i da se treba poslušati njime svaki puta kada treba donijeti važnu ulogu, odluku za sve europske državljane. I naravno da treba postojati jedan zajednički europski prostor koji mi trebamo stvoriti, tako da svi državljani Europske unije mogu raspravljati. I doista mi je drago da ste spomenuli društvene medije zato jer se mi služimo svim tim tehnološkim instrumentima i također e, tijekom e, skupa mladih to je bio glavni instrument za komunikaciju jer tu iznosimo svoja mišljenja i sve što želimo reći. I na kraju želim vam zahvaliti na vašem prijemu ovdje. Ovo je prava participativna demokracija i to treba ojačati i na nacionalnoj, i na lokalnoj razini i svugdje drugdje. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo ovdje dvije dame koja je u svakom eh, dijelu sastanka postavila po jedno pitanje, a sada imamo muškarce koji će imati dvostruko toliko pitanja. Jedno pitanje će postaviti Mihajl Majar. Kao prvo dopustite mi da kažem da mi je čast eh, i zadovoljstvo što ste me pozvali ovdje da vam se obratim u ime više od 5000 mladih ljudi koji su se okupili na posljednjem skupu mladih e, i uživali u ovom tjednu rasprava. Doista je drago da ste nas pozvali ovdje. Govorimo o ulozi europskih institucija i o procesima i postoji čitav niz istih, no to se sve svodi na dva aspekta. Prvi, koji smatram da je i najvažniji, je osnaživanje Europskog parlamenta i davanje više ovlasti. Istome mislim da se to može ostvariti i time da se podari Europskom parlamentu pravo na inicijativu. To je toliko jednostavno. Europski parlament je jedan od najvećih u svijetu i okuplja zastupnike iz 28 zemalja članica za koje glasuju milijuni ljudi, ali Europski parlament nema pravo stalnog iznošenja zakonodavstva. Dakle, mislim da bi trebao, trebalo podariti ove ovlasti Europskom parlamentu. I drugi aspekt na koji se želim eh, osvrnuti je Europski ustav. Postoji ugovor iz Lisabona i ugovor iz Rima i kako god da se zovu ti ugovori. Ugovori su nazvani po svim glavnim gradovima. Mogli bismo zamisliti da postoji dvadesetak ugovora, ali ako razmotrimo ugovor iz Lisabona, teško, teško ga je shvatiti običnim ljudima. Zbog toga mladi i ja predlažemo sljedeće da se izradi europski ustav koji se lako čita, koji je razumljiv svima, koji e, se, kojim se može poslužiti svaki europski državljanin. To će pomoći ljudima da se prepoznaju u Europskoj uniji, da se prepoznaju u temeljnim vrijednostima koje Europska unija ima. Zamislite recimo ustav SAD-a, njega je lakšo, lakše pročitati i također imate povolje o pravima koje je lako čitati, a imate e, ugovor iz Lisabona s druge strane koji je nemoguće pročitati bez pomoći pravnika. Dakle, to su dva glavna aspekta, davanje više ovlasti Europskom parlamentu i izrada Europskog ustava koji je lako čitljiv i razumljiv svima. Hvala vam lijepa. E, sada prva e, prvo ima riječ Roman Hrvijegitan. Hvala lijepa. E, želio sam ovdje u sklopu ove rasprave spomenuti jednu ideju koju smatram da je jako važna. Ima puno toga što vi tražite. A to bi zapravo značilo da europske zemlje imaju veće oblasti od Europske unije. Recimo, ako postoji jedinstven europski e, zakon kojim bi se omogućilo da 16-godišnjaci mogu glasovati, to znači da bi države članice trebale dopustiti Europskom parlamentu da donese e, takve propise koji će vrijediti u državama članicama. A primjerice, ukoliko Europski parlament ima zakonodavnu inicijativu, a to je ono što je spomenuo zadnji govornik, to bi onda značilo da Europski parlamentarni sustav e, treba imati tu mogućnost e, i te ovlasti. E, znači da bi onda trebao postojati predmet u školama koji bi se bavio e, Europskom unijom i pitanjima Europske unije, a to bi značilo da u obrazovnom sustavu u svim zemljama mora postojati isti kurikulum. To bi zapravo značilo da treba postojati više Europe i veći prenos ovlasti sa država članica na Europsku uniju. Leinen. Hvala lijepa. E, Europski ustav e, još od e, nacrta Spinelija 84. je nešto o čemu se govori. E, europski ugovori jesu suviše komplicirani i jednoga dana morat će postojati neki e, temeljni zakon. Mi govorimo e, o Europskom ustavu, a to praktički onda proizvodi emocije kao da se radi o nekoj super državi, ali razumijem da bi trebao postojati tekst ugovora koji je razumljiv. Međutim, postoji povelja temeljnih prava koja se lako čita i to preporučujem eh, da čitate, da se čita u školama. Eh, tu se govori o temeljnim pravima i vrijednostima Europe. To je treći dio europskih ugovora koji je jako važan. A ja se nadam eh, da će prvi i drugi dio jednoga dana biti objedinjeni i da će postojati jedan kraći tekst koji bi sadržavao sve ono što je bitno kako bi bilo razumljivo. Zahvaljujem, Majte Ruiz. E, hvala lijepa. Kao što je rekao Ramon Harugi, neke od stvari koje ste bi rekli svakako su vrlo korisne. Odnose se e, na to da se više oblasti prenosi na Europsku uniju i to je povezano sa dubljom i snažnijom Europskom unijom. Neke od ideja E, u smislu e, građanskog odgoja i obrazovanja Europi. Smatram da je to jako bitno i u smislu promicanja demokratskih vrijednosti e, u sklopu obrazovnog sustava kako ne bi dolazilo do radikalizacije mladih. A to je nešto što bi svakako i pomoglo mladim ljudima kako bi se uspješnije nosili s izazovima u budućnosti. E, školsko obrazovanje e, jako je važno i treba uključiti e, predmet koji se odnosi na pitanje Europske unije, ali prvo države članice trebaju dopustiti Europskoj uniji da definira europski kurikulum. A što se tiče Europskog izbornog zakona, sve su to stvari koje doista imaju smisla i u skladu sa, sa zdravim razumom. Ako pogledamo ideje koje su imali Spinelli i Monet, o tome se govorilo. E, već prije i e, neke stvari su postale normalne nakon 20-30 godina. Smatram da svakako trebamo biti hrabri i odvažni i vi trebate odvažno dalje raditi na ovome. Ovo su vrlo korisni prijedlozi. Zahvaljujem na njima. Pa ja sam isto htjela zahvaliti što ste nam ponovno iznijeli ideju Ustava ili nekog temeljnog akta Europske unije. Radit ćemo na tome i nadam se da će do toga i doći. Znate da postoji radna skupina Spinelli i možda bi predstavnici mladih mogli zatražiti sastanak sa tom radnom skupinom i tada bismo imali priliku i dulje raspraviti o tome. Evo, to je i poziva ujedno i zahvala što ste nam donijeli ovaj svježi proeuropski dašak, što pokazuje da nisu svi mladi protiv Europe kao što nam ponekad ankete ukazuju. Hvala. Thank you and the last speaker is Jose Maria Terrica. E, zahvaljujem i zadnji govornik, izvolite. Jose Maria. Zahvaljujem. Molim vas da i dalje postavljate zahtjev na pitanja i budete kritični. Europa se jako sporo kreće, ona je poput slona i e, kolege kažu za 30 godina će se nešto dogoditi, ali ja to neću biti za 30 godina. Ja bih e, volio da se neke stvari dogode ne za 30 godina, nego recimo za 5 ili najviše za 10 godina. Vi ste mladi, ali ste e, jaki, snažni ste i stoga molim vas tražite, zahtjevajte i provocirajte. Hvala. Zahvaljujem. Mihael, ponovno imate riječ. Zahvaljujem na ovim povratnim informacijama. Želio bih samo kratko odgovoriti i reći da sve ove ideje koje smo iznijeli zahtijevaju dublju integraciju i prenošenje određenih ovlasti sa država članica u korist Europske unije. E, želio bih vam nešto ispričati. Prije nekoliko mjeseci putovao sam u Kinu i Kazahstan i po prvi puta u životu sam doživio granice. Morao sam e, čekati na graničnom prijelazu e, da me pretraže e, vidio sam carinske službenike, granične službenike. Moji roditelji su mi pričali o tome kako su prije 20 godina išli u shopping u Mađarsku i na granici su praktički rastavili automobil kako bi ustanovili da li oni možda nešto krijumčare. E, cigarete ili nešto drugo. A sada imamo naraštaje koji odrastaju bez granica i većina nas e, ima i samo jednu valutu koju je vidjela u životu. Da, Europa se sporo kreće poput slona, ali se ipak kreće. E, smatram da uvijek iznova treba iznositi ideje, čak i ako one nisu izvedive sutra, ali treba o njima govoriti, iznositi ih e, i stoga je važno da slušate naš glas. E, zahvaljujem. E, kao što ste čuli od e, naših kolega, oni doista cijene ovaj svježi dašak i nove ideje koje vi iznosite. To su eventualno novi snovi ili stari snovi, izazovi koji su pred nama. U svakom slučaju, ono čemu se divimo je vaša predanost Europi i to je nešto čega treba postojati više među mladim ljudima. Mi se nadamo da ćete vidjeti da kada govorimo o Europi tu se ne radi samo jako puno zakona, propisa, nepostojanju granica, nego to znači da postoji jako puno raznih odgovornosti i zadataka. E, kao predstavnici mladih naraštaja, e, vi ste ti koji ćete nastaviti E, raditi i preuzeti od nas odgovornost za Europu i e, ono što mogu zaključiti je da nam se čini da će Europa biti u dobrim rukama. E, želimo vam puno uspjeha i nadamo se da će se vaša predanost proširiti i na druge. Hvala vam lijepa i svako dobro.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 Dear colleagues, Mercedes? Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Čini mi se da Italijani nisu baš disciplinirani. E, molim vas da krenemo sa ovim sastankom. E, dopustite da od srca pozdravim našeg gosta koji je po prvi puta ovdje od početka talijanskog predsjedavanja. Zahvaljujemo na vašoj otvorenosti i spremnosti da s nama podijelite informacije o radu predsjedništva. Jako nam je drago e, da ste mogli doći ovamo i s nama podijeliti konačne rezultate što se tiče vaših aktivnosti. E, izvolite. Um, Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom pozivu. Mislim da sam bio ovdje u srpnju i održao sam obećanje da ću se vratiti govoriti o rezultatima predsjedništva, a ne o e, izazovima. E, ću e, biti kratak kako bismo oni naravno koji su ovdje ostali e, mogli sudjelovati u raspravi. Kao što znate što se nas tiče E, predsjedništva e, mi smo znali da je to vrijeme promjena i da je taj semestar e, zapravo dosta nezgodan jer smo predsjedavali u kolovozu, a to je vrijeme kada mi ne radimo. Osim toga, odvijao se institucionalni prijelaz, tranzicija i osim toga e, u tome ste sudjelovali i vi i predsjednik vijeća Van Rompuy. Došlo je do institucionalne tranzicije koja je neometano prošla i izabrana je nova komisija i to su zapravo osnove i okviri unutar kojih moramo zajednički raditi. E, Napore koje smo uložili i u suradnji sa Europskim vijećem e, i dosljednost parlamenta i e, vaših klubova predstavlja nešto što je potrebno politički konsolidirati. Mi u potpunosti poštujemo e, volju europskih građana. Imenovanjem Jean-Paula Junckera došli smo na točku s koje nema povratka. Međutim, što se tiče ovog dijela provedbe ugovora, smatram da je to nešto na čemu bismo eventualno trebali još raditi kako bi došlo do pune konsolidacije u ovom e, mandatu. E, šest mjeseci političkog e, ciklusa što se nas tiče, naglasak je bio na osvarenju ciljeva i na fleksibilnosti. Mi smo zadovoljni sa ona četiri koraka koja je poduzela Europska komisija i predsjednik Juncker. Smatramo da je bilo važno iznijeti dva glavna prijedloga koja se odnose na plan investicija, iako se eventualno treba osnažiti, postoji postupak suodlučivanja i vi ćete na tome raditi e, i radili ste, a i mi e, kao zemlja koja predsjedava i Europsko vijeće E, jer svi smatramo da je potrebno poticati investicije i osigurati rast e, zahvaljujući investicijama, pokrenuti likvidnost e, kako bismo ostvarili zajednički rast koji smo utvrdili da je potreban. To je jako važan korak. To je bio jedan od naših prioriteta u programu koji smo predstavili 2. srpnja pred Europskim parlamentom. Isto tako smatramo da u sklopu postojećih europskih ugovora Postoje odredbe koje možemo primjenjivati na način koji više pogoduje rastu. Tu govorimo o postojećim ekonomskim pravilima, prvi korak u pravom smjeru sadržan je u komunikaciji o fleksibilnosti koju je predstavila Europska komisija. Tu postoji i, po našem mišljenju, zapravo i veći manevarski prostor u europskim ugovorima kako bi se promisala fleksibilnost i stavila na raspolaganje e, u smislu da služi rastu. E, politički gledano, vrlo su važna dva prijedloga komisije. Prvi o ulaganjima, a drugi o fleksibilnosti. Drugo važno poglavlje u našem semestru. E, odnosilo se na e, nastojanje da vijeće bude dosljednije što se tiče temeljnih prava. E, znate da postoji određeni jaz koji je potrebno premostiti što se tiče E, uobičajene uloge čuvara institucija, odnosno čuvara ugovora e, i članka sedmog ugovora koji se odnosi na nuklearno oružje. E, tu je potrebno biti dosljedan i to uklopiti u običajnu raspravu o temeljnim pravima u smislu u kojem je to potrebno, a vijeće je uvijek iznova odbijalo poticati tu vrstu aktivnosti. Mi smatramo da rezultat koji je ostvaren i e, politička opredjeljenost Vijeća za opće e, poslove da vodi ovu vrstu rasprave jednom godišnje o vladavini prava u Europskoj uniji i o e, stanju demokratskih načela i temeljnih prava u Europskoj uniji predstavlja nešto što je jako važno. To je još jedan odgovor na onaj poziv e, na promjene i veću političku koherentnost o kojoj je bilo riječi e, tijekom europskih izbora kada ste vi izabrani kao zastupnici. Ne radi se samo o tome da trebamo imati redovitu raspravu jednom godišnje o vladavini prava u Europskoj uniji, nego e, i uvijek kada se to bude smatralo potrebnim. E, i to je korak koji smatram vrlo važnim. I na posljedku, ako pogledate e, naglasak e, što se tiče potencijala Europske unije za borbu protiv terorizma i promicanje unutarnje sigurnosti. Naglasak je uvijek na tome da je potrebno poštivati vladavinu prava, čak i kada ste suočeni sa opasnošću od terorizma. E, mi smo e, svakako u e, poziciji da možemo prihvatiti propise koje se odnose na evidenciju imena putnika i druge mjere koje se odnose na Schengen, ali potrebno je težište svakako staviti na vladavinu prava. To je ono o čemu smo uvijek govorili i to je politički jako važno. E, to je element koji osigurava ravnotežu između prava na sigurnost i e, sigurnost naših temeljnih prava u Europskoj uniji. E, drugo poglavlje o kojem smo detaljno s vama raspravljali, čini mi se da je to bilo u kolovozu ili u rujnu, a riječ je o funkcioniranju Europske unije. Mi smo tijekom našeg predsjedavanja insistirali na dva glavna pitanja. Kao prvo, smatrali smo da je potrebno preispitati način na koji danas funkcioniraju europske institucije u sklopu europskih ugovora, a kao drugo željeli smo pokrenuti raspravu i potaknuti E, aktivnosti e, koje su sadržane u e, izvješću predsjednika o ekonomskom upravljanju. Kao član talijanske vlade, Italija bi zapravo bila i ambicioznija. Mi bismo spremni, bili spremni otvoriti raspravu o budućnosti Europske unije i zapravo bismo bili spremni raditi ono što vi radite u ovom odboru gospođo predsjednice. ako se ne varam, vi e, se bavite pitanjima što možemo učiniti više i bolje u okviru postojećih europskih ugovora, kako u potpunosti iskoristiti potencijale postojećih e, ugovora, a istodobno e, trebamo raspravljati o budućnosti Unije. To uključuje i doglednu budućnost. Dogledna budućnost za mene je prije 2019. Isto tako, E, postoji potreba za e, vjerojatno ograničene, ali potrebne izmjene ugovora. Po našem mišljenju to je ispravan pristup. Jasno je da smo mi tijekom našeg predsjedavanja e, trebali raditi na ostvarenju konsenzusa koji bi bio radna osnova bio je potreban konsenzus kako bismo mogli definirati na koji način u sklopu postojećih ugovora možemo poboljšati našu suradnju. Mi smo ostvarili određeni napredak u ovom okviru i to uz popriličan konsenzus. Kao prvo, proučavali smo mogućnosti za poboljšanje sudjelovanja nacionalnih parlamenta u europskim poslovima. E, proučavali smo mogućnosti za poboljšanje međuinstitucionalnih odnosa. E, bavili smo se pitanjima funkcioniranja Europske unije i zadnje, ali ne manje važno, bavili smo se neiskorištenim potencijalima ugovora iz Lisabona. E, kratko ću elaborirati ova pitanja. E, prvo pitanje subsidijarnosti i proporcionalnosti. U vijeću postoji konsenzus da postoje instrumenti za praćenje ovih načela i njihove provedbe. Oni već postoje, međutim moramo poboljšati njihovo konkretno funkcioniranje. Moramo imati e, fleksibilnije tumačenje e, rokova koji se odobravaju nacionalnim parlamentima za iznošenje njihovog mišljenja. Moraju postojati veće mogućnosti za nacionalne parlamente za ex ante e, kontrole pitanja subsidijarnosti. Komisija mora imati veću težinu što se tiče obrazloženih mišljenja, posebno u slučaju žutog kartona. I osim toga mora postojati mogućnost da nacionalni parlamenti ne rade samo temeljem načela subsidijarnosti, nego da se na neki način uključi i načelo proporcionalnosti u e, postupku vrednovanja. Postoji osim toga i potreba prema mišljenju vijeća e, da E, imamo aktivniju ulogu e, kozaka e, i njihovih aktivnosti. Zatražili smo i da se podnese predlog za europski upravni postupak. To je nešto što su neki članovi ovog odbora spomenuli kada smo se sastali zadnji puta. Mi svakako smatramo da je to nešto što je potrebno i što bi donijelo određene pogodnosti u smislu učinkovitosti i transparentnosti europskog upravnog postupka. Što se tiče međuinstitucionalne suradnje, mi smatramo da postoji prostor za poboljšanje kada govorimo o međuinstitucionalnom programiranju. E, mi smo spremni dalje raditi na poboljšanju međuinstitucionalne suradnje i pokretanju novih pregovora o reviziji međuinstitucionalnog sporazuma E, za bolje donošenje propisa temeljem dokumenta iz 2003. kako bismo osigurali e, bolje i učinkovitije programiranje u pogledu zakonodavnih aktivnosti. Mi smatramo da bi to e, donijelo pozitivne rezultate i u smislu brzine zakonodavnog procesa. Što bolje planiramo, što su nam bolje planovi i programi, E, to su veće mogućnosti da će biti bolji rezultati u redovnom zakonodavnom postupku. E, mi smo kao predsjedništvo spremni potpisati političku deklaraciju zajedno sa Europskom komisijom i Europskim parlamentom, ali na koncu je e, parlament rekao da je potrebno više vremena za potpis ove deklaracije, ali znam da Latvijsko predsjedništvo želi nastaviti rad na tom području kako bismo vidjeli postojili mogućnost za e, postizanje sporazuma i potpisivanje političke deklaracije o ovom pitanju. I još jedno pitanje kojim smo se bavili u sklopu bolje regulative Eh, bilo je povezano sa nastavkom rada na eh, prikladnijem zakonodavstvu, jačanje ex post evaluacije eh, i osim toga, bavili smo se pitanjem mogućnosti za uzimanje u obzir troška E, ukoliko se ne donesu e, jedinstveni propisi na razini Europske unije u nekom području. E, vijeće je spremno osnažiti ulogu Vijeća za opće poslove u smislu pripreme za sastanak Europskog vijeća. Spremni smo za pokretanje rasprave o provedbi zaključaka Europskog vijeća. Svaki mjesec smo vodili raspravu o tom pitanju. Latvijsko predsjedništvo E, smatra da je to dovoljno raditi e, jednom kvartalno. U svakom slučaju e, potrebno je redovito pratiti provedbu zaključaka Europskog vijeća. Isto tako, bavili smo se pitanjem formacija vijeća. Osobno smatram da je to nešto što je potrebno revidirati i preoblikovati ali to nije mišljenje koje zastupa velika većina izaslanstava. E, mi smatramo da danas e, postoji potreba da se recimo osnaži uloga vijeća za konkurentnost. U tom okviru mi smo predložili i osnivanje radne skupine na visokoj razini zadužene za konkurentnost koja bi e, bila nadležna za pripremu horizontalnih aktivnosti e, koje se odnose na vijeće za konkurentnost. Skoro sam došao do zaključka svog izlaganja. E, nekoliko riječi o neiskorištenim potencijalima ugovora iz Lisabona. Mora moramo osigurati da bude jednostavnije pokrenuti inicijative europskih građana. E, moraju postaviti mogućnost za elektronički potpis. E, moramo ukloniti neke konkretne prepreke koje stoje na putu punom korištenju ovog demokratskog instrumenta. Što se tiče međudržavnih sporazuma koji se potpisuju izvan europskih ugovora, dajemo prednost tome da se radi unutar e, europskog zakonodavnog okvira i da međudržavni sporazumi koji se potpisuju izvan europskih ugovora e, trebaju i nadalje biti iznimka. A da se e, pitanja rješavaju u skladu sa postojećim europskim ugovorima ili eventualnim izmjenama e, europskih ugovora, recimo što se tiče gospodarskog upravljanja. U svakom slučaju potrebno je bolje e, koristiti e, instrumente za e, financijsku suradnju i uvijek mora postojati i procjena učinka nesudjelovanja država članica. U svakom slučaju to je instrument koji se treba više koristiti, a na taj se način mogu produbiti određeni aspekti integracije i suradnje prema ugovoru iz Lisabona. Postojale su određene dvojbe što se tiče primjene članka 48. stavka 7. smatralo se da su mehanizmi za korištenje ovih prijelaznih odredbi predstavljaju nešto što je vrlo komplicirano. A to je još jedno pitanje kojim bismo se mogli baviti u budućnosti. Ovo su dakle glavna pitanja koja su bila čisto administrativna i institucionalna kojima smo se bavili u sklopu predsjedavanja. Tijekom predsjedavanja mi smo nastojali bolje koristiti ugovor iz Lisabona na način da E, pokrećemo konkretne inicijative. Recimo što se tiče ekonomskog i socijalnog upravljanja, govorili smo o automatskim elementima za stabilizaciju kao instrumentu solidarnosti, a koji se može koristiti u skladu sa postojećim europskim ugovorima. O tome smo govorili u srpnju i rekli smo da je to instrument koji je vrlo koristan za punu provedbu načela solidarnosti koji je sadržan u ugovoru, a u cilju unapređenja gospodarskog i socijalnog upravljanja. Postoji još jedno pitanje koje smo spomenuli tijekom našeg predsjedavanja, a odnosi se na ponovno pokretanje rasprave o gospodarskoj uniji. To smo spomenuli na početku našeg predsjedavanja i rekli smo da se ponovno moramo baviti izvještajem e, predsjednika jer samo smo proveli e, bankovnu uniju, ali puno se toga može učiniti što se tiče fiskalnog kapaciteta ekonomske unije i mi svakako smatramo da je vrlo važno e, to što je Europsko vijeće u listopadu dao taj mandat četvorici predsjednika i to je nešto e, čime će se baviti latvijsko predsjedništvo i što će biti sadržano u novom izvještaju koji će biti pripremljen za lipanj ove godine. Ovo su glavna pitanja na koja sam vam želio skrenuti pozornost. E, rado ću odgovoriti na eventualna pitanja koja se odnose bilo na ove ili na druge pitanja i teme. Hvala. George. Hvala, predajem riječ. George Thank you, Zahvaljujem gospođo predsjedateljice i želim se zahvaliti našem gostu na izlaganju. Naravno, talijansko predsjedništvo je bilo zaista aktivno. Mislim da su bili vrlo impresivni i želim im čestitati na inovativnom pristupu kojeg su primijenili. Sigurno je da ovdje ne govorim samo u svoje ime kada kažem da su inovacije koje ste vi pokrenuli za vrijeme talijanskog predsjedništva ili na primjer ulaganje u investicije multiplikatori e, novog značaja koji je bitan za budućnost Europske unije. Vi ste u u ožujku se susreli s nama i govorili smo o velikim izazovima koji su pred vama. Vi ste si bili zacrtali dosta ciljeva koje ste htjeli ostvariti, a isto tako ste htjeli otvoriti neke nove horizonte i Zapravo želim postaviti sljedeće pitanje. Ako se dobro sjećam, niste govorili o e, značaju pitanja imigracije. Htio bih znati što je s tim sada zapravo niste rekli e, ništa o svijetu van Europske unije, a niti o mm, nekim jako bitnim događajima koji su se zbili u posljednjih e, par e, mjeseci. Vi jeste aludirali na terorizam, Rusiju, TTIP i tako dalje. A veoma im je drago što ste govorili o pitanju temeljnih prava i mislim da je rješenje u, sada u nastajanju i da se temelji na upravo temeljnim pravima i vladavini prava i e, kakvoće demokracije koju želimo imati. Vijeće je sigurno primijenilo pravi pristup e, i nije primjenjivalo alternativna rješenja koja su predlagana i u dijelom u ovom parlamentu. Mislim da ste uspjeli e, doći do zadovoljavajućeg ishoda. Uspostavili ste dobru, delikatnu ravnotežu između politike i e, prava. Ja neću sada ulaziti u pravne aspekte, ali u ono kako ste vi E, radili je zapravo bilo funkcionirajuće. Naravno, to se tiče i revizije ugovora. Tu postoji pitanja, ja ću postaviti samo neka od njih koja su povezana sa ovom temom. Hoće li do toga doći i hoće li to znači, znati da ćemo morati imati na umu neku konvenciju. Pitanje postane zbog toga što smo zabrinuti ukoliko budemo krenuli u tom smjeru konvencije, jer postoji dosta pitanja koja nas tjeraju na promjenu ugovora. I mi smo to pokušali riješiti na raznorazne druge načine, ali mislim da u određenom trenutku nećemo moći izbjegavati e, u nedogled e, izmjenu ugovora. I ono što ja mislim je da ćemo donijeti ispravnu odluku o tome kada se rasprava bude organizirala o tom pitanju. Moje posljednje pitanje je što je jer kada je uvedena trojka, mađarsko predsjedavanje je govorilo o tome e, sa Španjolskom i Belgijom, to je bilo prilično davno, ali zapravo zanima me kako je vaše iskustvo s trojkom. Da li je to zaista institucija koju vrijedi imati? Yes, um, uh, uh, uh, Hvala. Dakle, što se tiče pitanja imigracije, istina je da o tome nisam govorio, ali Zaključak do kojeg smo došli za vrijeme luksemburškog sastanka ministara unutarnjih poslova u listopadu je bio prilično pozitivan. Mi smo utvrdili određena načela prema kojima vanjska granica jedne države članice predstavlja zajedničku granicu. E, mi smo u Italiji na tome insistirali već godinama i ovo je bio prvi put da je donesena jednoglasna odluka 28 država članica u kojoj je rečeno da su vanjske granice te države članice zajedničke granice Europske unije. Budući da su to zajedničke granice, one zahtijevaju kolektivnu odgovornost i zajedničko djelovanje. Naravno, to je pitanje koje se može ojačati, ali prvi rezultat e, su bile e, zajedničke operacije i prvi ishod je bilo davanje konkretnog političkog značaja vanjskoj zajedničkoj akciji i primjena načela solidarnosti koje je napisano u članku 81. ugovora ukoliko ne grešim i nikad do sad nije primjeno prije ove operacije vezane uz imigraciju. Vezano uz druga pitanja koja ste postavili, a to je vezano uz um, osnivanje stvarnog sustava azila, europskog sustava azila. Mi smo još daleko od toga, ali to nam treba biti i dalje prioritet, jer to e, je ovisno o zajedničkoj politici e, granica i zajedničkoj imigracijskoj politici. Moramo biti sigurni da imamo zajednički sustav azila u EU i to je novo poglavlje koje moramo napisati za vrijeme našeg e, daljnjeg rada i moramo ojačati partnerstvo između Europske unije i zemalja koje su tranzitne zemlje za e, imigraciju. I naravno e, u Rimu 27.11. smo razgovarali o tom pitanju i uspostavili smo temelje za daljnji rad rješavanja pitanja gospodarske pomoći i suradnje država članica za e, rješavanje imigracijskih pitanja. To naravno zahtjeva i određenu E, mobilnost u okviru e, partnerstva za mobilnost i ja smatram da je to pitanje koje moramo ojačati, ali postoje načela, postoje zadaci koje smo si zacrtali i postoje rezultati koje smo postigli za vrijeme ovih e, šest posljednjih mjeseci, ali moramo raditi i na jačanju načela suradnje i kombiniranja gospodarske politike i migracijske politike i e, moramo se osloniti na pozitivne rezultate postignute do sada. Što se tiče e, institucionalnog pitanja i pitanja zajedničke sigurnosne politike, mi smo razgovarali o potencijalnom korištenju članka 31. ugovora o Europskoj uniji u kojem e, se zapravo vijeće imenuje na temelju kvalificirane većine u zajedničku sigurnosnu politiku. To je zapravo zapravo e, prilika za korištenje načela kvalificirane većine i to je načelo koje se mora koristiti i bolje koristiti na taj način što će se jednostavno primijeniti odredbe ugovora, ali o tome se raspravljalo u okviru jačanja vanjskog djelovanja Europske komisije, jačanja e, vanjskih odnosa sa drugim državama i znamo da moramo produbiti našu suradnju koristeći između ostalog i strukturiranu suradnju na području obrane, a ja vjerujem da smo trebali uspostaviti e, stalne strukture za suradnju u kojima bi sudjelovali zemlje koje to žele. Moramo ojačati Europsku obrambenu agenciju kao i ulogu visokog predstavnika koji e, radi na području e, sigurnosti i obrane. Zapravo mi se suočavamo s novim izazovima koji su povezani uz našu zajedničku sigurnost, tako da moramo ići dalje od samog pravljenja razlike između vanjske i unutarnje sigurnosti. Sada je sasvim jasno da moramo imati jedan cjelokupan pristup sigurnosnim pitanjima, a to znači da moramo imati nove mogućnosti E, integracije, odnosno projekata integracije i mobilizacije koji bi se temeljili upravo na pitanjima sigurnosti i obrane. Mi smo e, integrirali tržište e, zajedničko tržište 80. godina, dalje smo radili na integriranju e, gospodarstva. Sada moramo raditi na projektu integracije sigurnosnih i obrambenih pitanja u Europi i to je naša zadaća za narednih nekoliko godina. E, budući da E, ste postavili pitanje vezano uz reviziju ugovora. Ja sam za reviziju ugovora i e, nadam se da će do toga doći prije 2018. i spreman sam u potpunosti surađivati s Europskim parlamentom i s vašim odborom kako bismo uspjeli utvrditi ona pitanja koja su E, podložna reviziji koja bi se trebala revidirati i izmijeniti moramo koristiti naravno e, najdemokratske moguće e, metode, otvorene metode za to i znamo da postoje neke neusklađenosti, ali isto tako i bojazni među državama članicama i u vijeću. Neusklađenosti jer neke države članice traže revidiranje gospodarskog upravljanja u ponedjeljak, a u utorak e, kažu da se to treba raditi preko e, međuinstitucionalnih ugovora. U sredu vam kažu da to možda nije e, dobra ideja, te da možda i ne bi trebali govoriti o reviziji ugovora. Tako da zaista više ne, znam, ne znamo na što se osloniti jer evo sad sam govorio kako se to dešava do srede, ali možemo nastaviti i dalje. I postoje određena pitanja, a naročito pitanje gospodarskog upravljanja, ali isto tako i neka druga pitanja vezana uz industrijske politike, energetsku politiku, pitanja vezana uz e, obrazovanje. To su sve e, pitanja u kojima postoji dosta aspekata koji su povezani uz reviziju ugovora. Moje mišljenje je da to treba promovirati, ali postoji jednostavno bojazni i neke neusklađenosti unutar vijeća te bi zaista bilo vrlo dobro da Europski parlament poduzme inicijativu u smislu revizije ugovora jer ugovor e, daje parlamentu tu nadležnost i moramo vidjeti što možemo učiniti u okviru sadašnjeg ugovora i vidjeti što se može učiniti u budućnosti. Dakle, u potpunosti moramo iskoristiti potencijal Lisabonskog ugovora jer na taj način ćemo pokazati i ograničenja sadašnjeg ugovora na određenim pitanjima. Ali što se mene tiče, ja sam zaista za reviziju ugovora. E, vezano uz trojku, odnosno trio, on postoji za sad samo za zakonodavno programiranje. Ono što bismo mogli učiniti u sadašnjem ugovoru je poboljšanje E, suradnje e, tri predsjedništva i na nekim drugim pitanjima koja se tiču e, političkog sektora. Sada govorimo samo o zakonodavstvu. To je korisno, ali to nije sve ono što možemo učiniti zajedno. Eh, eh, Zahvaljujem, gospodine ministre. Ja mislim da je do talijanskog predsjedavanja došlo u jednom veoma specifičnom trenutku. Zapravo to je bilo na samom početku ovog novog saziva Europskog parlamenta i u to vrijeme je više međuinstitucionalnih sporazuma stupilo na snagu. Tako da uzimajući sve to u obzir mislim da je vaše predsjedavanje bilo zaista uspješno. Što se tiče institucije sve je dobro funkcioniralo, izabrali smo i predsjednika komisije uz potporu Europskog parlamenta jer je to u potpunosti odgovaralo i e, ishodu europskih izbora. E, također odabir povjerenika je dobro prošao, mislim da je to zaista sve pohvalno, te bismo mogli reći da je vaše predsjedavanje zaista bilo uspješno. Uspješno jer e, smo svi radili na dobrim temeljima nakon europskih izbora, svi smo imali zajednički politički cilj, e, radili smo također i na određenim e, e, ekonomskim izmjenama, ali istovremeno mislim da nismo dovoljno naglasili sve te pozitivne aspekte. Ne samo u predstavljanju Junkerovog programa, već i u svemu onome u čemu govorimo o paktu stabilnosti, o raznoraznim mjerama gospodina Dragija u Europskoj središnjoj banci. Dakle, sve to su bile pozitivne mjere koje su obilježile veoma značajnu promjenu unutar unutar Europske unije i to u onom smjeru u kojem zaista želimo ići. Ali sve tome navodi e, na postavljanje jednog veoma značajnog pitanja. Kada smo sve ovo sada stavili u jedan pozitivan kontekst, mislim da smo u tom pozitivnom kontekstu dobili jednu veoma lošu vijest, a to je loša vijest vezana uz e, fiskalna pitanja u Europi. Skandal Lixa je e, samo jedan dio tih ogromnih problema s kojima se suočavamo, koji dokazuju da ne postoji fiskalna lojalnost e, niti povjerenje između država članica. U ovom slučaju smo govorili samo o Luksemburgu, ali postoje i druge države članice koje se po e, pitanju fiskalnih mjera ne ponašaju onako kako bi se trebale ponašati. Tu ne postoji fiskalna suradnja niti fiskalna solidarnost u Europskoj uniji. E, određeni e, stanovnici Europske unije rade u jednoj državi, a u drugoj državi primaju e, određene beneficije od drugih dakle, država članica, dakle mi zaista moramo preuzeti odgovornost za sve to. U tom kontekstu mislim da socijalisti jednostavno nisu htjeli se koristiti određenim političkim mjerama koje bi imali za cilj e, da e, učine nestabilnom cijelu Europsku uniju. Te smo zatražili od Europske komisije da ozbiljnije radi na svim ovim pitanjima kako bi se stvari izmijenile. Stoga sada želim postaviti sljedeće pitanje. Gospodin Juncker nam je na plenarnom zasjedanju predstavio svoj plan i obvezao se na e, određene ciljeve. E, vijeće je također se obvezalo za uspostavljanje mandata za sljedeće e, predsjedništvo. Po vašem sudu, što će se desiti sada? Hoće li komisija i vijeće moći u veoma kratkom roku dati odgovor parlamentu jer postoji zaista e, jedna situacija u kojoj moramo raditi na fiskalnom usklađivanju i fiskalnom napretku unutar cijele Europske unije. To je nužno. Hvala. Hvala na ovom pitanju. Mi smo dosta radili za vrijeme našeg predsjedništva i mislim da smo postigli pozitivne rezultate na, na pitanju razmjene informacija, e, poreznih e, uprava, na putanju borbe protiv e, poreznih prijevara, izbjegavanja plaćanja poreza i mi smo uspjeli uvjeriti određene države koje su povijesno bile protiv razmene e, informacija između poreznih e, uprava da nam se pridruže u ovom cjelokupnom sustavu razmjene informacije koji je zaista koristan instrument i koji nam je nedostajao za borbu protiv poreznih prevara. No međutim jasno je da mnogo više trebamo učiniti po tom pitanju. E, nova Junkerova komisija želi dalje napredovati i e, surađivati sa poreznim e, upravama. Mislim da je to e, zaista hitno pitanje i ako je ikad ako smo ikada prihvatali natjecanje između poreznih uprava, to je nešto protiv čega se sada zaista moramo boriti trebamo sasvim jasno reći da smo protiv toga jer to narušava i samo načelo lojalne suradnje. A isto tako sigurno loše utječe na e, zajedničko povjerenje koje moramo imati i slažem se u potpunosti s vama rekli ste da nam nedostaje uzajamno povjerenje i to je e, rezultat e, socijalne i gospodarske krize i određenih hitnih e, e, postupaka koji su ostavili po strani određene socijalne i gospodarske aspekte kojima se sada moramo baviti. U tom pogledu se slažem s vama, ali slažemo se isto tako, mi se suočavamo isto tako sa preprekom jednoglasnosti. To je velika prepreka E, kada govorite o e, suradnji ili e, oporezivanju financijskih transakcija, mi smo se borili za ojačanu suradnju. Htjeli smo ići još dalje, ali smo još uvijek daleko od pozitivnih rezultata koje želimo postići. Moramo dakle i dalje raditi na tim pitanjima, ali moj sud je taj da je Europska komisija zauzela veoma bitan stav i da ima ambiciozan zakonodavni program na kojem zajedno moramo raditi. Hvala. Grazie, presidente. Ma... Gospođa Hvala, gospođo predsjedateljice. Ne toliko kao talijanka, nego kao osoba koja se zalaže za federalizam, doista mi je drago moram reći da se talijanske snage vraćaju i u ovo područje kao što ste vi upravo rekli i smatram da je zanimljiva analiza koju ste iznijeli o brojnim aspektima, a naročito o potencijalu Lisabonskog ugovora. Ako si mi barem u drugom dijelu ovog mandata trebamo zadati zadaću da ponovno otvorimo ovo pitanje političkog jedinstva Europe, a mislim da je e, vrijeme za to zrelo s obzirom i na događanja na svjetskoj razini kao i na e, jedinstvo Europe na području i zajedničke obrane i sigurnosti, ali na to ću se vratiti kasnije, onda je također Istina da je potencijal Lisabonskog ugovora daleko veći od onoga što i sami komentatori smatraju i mislim da je bilo važno to pokazati, naročito u načinu izabora predsjednika komisije i također s obzirom na usvajanje planja ulaganja koji je otvorio mogućnost još neizravnog zaduživanja Europske unije i e, s obzirom na pitanje fleksibilnosti. I ovdje ugovori nalažu određene elemente, ali politika se time služi prema svojim potrebama. Mislim da se pokazalo da je važno i političko usmjerenje koje se daje vijeću i koje vijeće daje. Dakle, odlukama i ulozi koju vijeće preuzima na političkom planu i time što se više služi i poziva na ugovore. Htjela bih još mnogo toga reći, ali postoji nešto što smatram posebno važnim, što ste i vi također spomenuli i to je nešto što je između korištenja Lisabonskog ugovora i novog ugovora, a to je pitanje zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Mislim da je to danas vrlo aktualna tema, vrlo zanimljiva europskim državljanima i to je nešto što bi Europi moglo vratiti legitimitet koji, im, koji joj neki oduzimaju. To može biti ugrađeno u ugovor i o tome bih htjela čuti vašu ocjenu. U ovom slučaju bi i vijeće i parlament mogli poduzeti inicijativu koja bi omogućila da se u postojećem ugovoru, u okviru tog ugovora, izgradi čvrsta zajednička i obrambena politika, a to bi nam i omogućilo da procijenimo što bi s druge strane trebalo uniti u novi ugovor metodologija je vrlo zanimljiva, odnosno trebali bismo ispitati potencijal ugovora u određenim pitanjima koja ćemo mi izdvojiti i onda vidjeti što ugraditi u novi ugovor. Osim toga, malo prije su nas neki mladi pozvali i to, zbog toga smo vama oduzeli nešto vremena jer smo imali razgovor s njima. Dakle, oni su nas pozvali da budemo dovoljno hrabri i iznesemo prijedlog ustava ili temeljnog akta. Dakle, da se novi ugovor ne posveti samo određenim pitanjima, nego ne, da se nadoveže na izvornu zamisao ustavnog ugovora sa određenim simboličnim elementima koji bi bili jasni europskim građanima. Europskim građanima bi možda bio bliži ustavni ugovor ili jedan temeljni akt sa malim brojem članaka o zajedničkim ciljevima, a tome bi se mogli pridružiti i drugi akti koji će to konkretnije razraditi i koji bi bili korisni za one koji se time bave. Dakle, smatrate li da bi se moglo dati prostora jednom mandatu koji će se baviti ne samo konkretnim bitnim pitanjima za funkcioniranje Unije, nego bi li se možda moglo otvoriti prostora i razmatranju i zajedničkih dodirnih točaka u europskom projektu. Nećemo možda govoriti o Ustavu, što bi možda odbilo neke, nego o temeljnom aktu ili zakonu koji bi mogao biti zajedničko blago nasljeđe europskih državljana, a također mogao biti razumljiv i čitljiv svima. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala kolegice Breso. Kada je riječ o reviziji ugovora, ponavljam, ja nemam nikakvih zadržki. mislim da se treba o tome razgovarati. političari i diplomati uvijek dršu kada se spominje revizija ugovora, a zaboravljaju pri tome da su ugovori samo instrument koji služi postizanju političkih ciljeva. I ako ostvarenje naših političkih ciljeva iziskuje i izmjenu i dopunu ugovora, onda će to trebati i učiniti. Ja smatram eh, da će tijekom ovog mandata ovog saziva trebati početi sa dopunom ugovora i postoje također i određene političke okolnosti za to i institucionalne potrebe, a prva potreba koja koje se mogu sjetiti je takozvani fiscal compact koji treba ocijeniti i bit će zanimljiva ocjena koju ćemo mi dati i onda će ga trebati ugraditi u ugovore ako ne griješim do kraja 2017. ili počeka 2018. godine. Jasno je dakle da ćemo tijekom ovog saziva trebati se pozabaviti pitanjem kako dopuniti i revidirati ugovore i to u važnom dijelu iako možda ne u dovoljnoj mjeri, dakle ćemo trebati revidirati i aspekt gospodarskog upra upravljanja. Kada je riječ o e, različitim politikama, meni nije sada tu zadatak razgovarati o eventualnom ishodu britanskih e, izbora, izbora u Ujedinjenoj kraljevini. Mislim da će to možda dovesti i do ponovnog razmatranja odnosa između Ujedinjene kraljevine i Europske unije bilo bi pogrešno eh, bojati se ili preduhitriti ishod eh, izbora u Velikoj Britaniji. No, u svakom slučaju smatram da bismo trebali o tome razmišljati, a politika nas treba na to navesti, jer eh, inače bismo odvojili ovaj virtualni institucionalni europski svijet od stvarnog političkog svijeta i rasprave u Britaniji. I to je pitanje koje si moramo postaviti. Manje e, e, razumijem nedosljednosti nekih zemalja članica koje kažu jedno danas, a drugo sutra. Ja sam e, dobio tri različita odgovora od istog izaslanstva u tri različita trenutka. To ne razumijem. Razumijem nedoumice drugih zemalja gdje je bilo teških referenduma i ne smijemo međutim pri tome zanemariti stvarnost i zanemariti te poteškoće, no te poteškoće nam ne smije, nas ne smije spriječiti da prepoznamo ono što možemo učiniti kako bismo ostvarili te ciljeve i što moramo učiniti u smislu izmjene i dopune ugovora kako bismo ostvarili iste. Kada je riječ o e, ulaganjima fleksibilnosti, tu se slažem s vama. Kada je riječ e, o zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici, kao što sam rekao prije, trenutak je sada da pokrenemo taj projekt, ali na uravnotežen način, dakle pravo na sigurnost i sigurnost prava i potrebna nam je strukturirana suradnja u tom području, a također je razrada novog poimanja sigurnosti koji će obuhvatiti i unutarnju i vanjsku politiku i temeljna prava i javne slobede i to je projekt koji bi dao građanima opipljiv uvid u to što znači Europska unija. I kada je bilo prijetnja izvana, Europska unija je imala tu hrabrost učiniti korak dalje u vlastitoj integraciji. Dakle, više sigurnosti, to je očekivanje naših državljana, postoji također svijest da je nedovoljno se baviti pitanjima sigurnosti na nacionalnoj razini ako zadržimo takav pristup i ako budemo nastojali inzistirati na suverenitetu, onda nećemo imati niti nacionalni suverenitet, niti sigurnost državljana i mislim da je to doista važno pitanje. To je jedna prilika, to kažem pod navodnicima, osim toga moram priznati da me se dojmila činjenica da u Europi koja je nastala iz ruševina Auschwitza i u Europi nakon onoga što se dogodilo u Parizu, nakon Charlie e, imamo antisemitizam u porastu, da imamo osobe koje su e, judaističke vjeroispovijesti koje napuštaju naš kontinent i ne smijemo sada povlačiti paralele između terorizma i islama. Tu ima čitav niz pitanja koje iziskuju europski ugovor jer je očito da su nacionalni odgovori nedovoljni, no prijetnja je doista značajna. Mislim da bi dakle to bio značajan projekt, europski projekt koji iziskuje strukturiranu suradnju, a osim toga e, kada je riječ o obrani prema van, možemo mnogo toga učiniti i uz postojeći ugovor. Možemo e, više koristiti europski humanitarni korpus e, ili omogućiti i također većinsko odlučivanje i u zajedničkoj e, vanjskoj politici i također više surađivati sa Vijećem sigurnosti UN-a, to je možda još jedna tabu tema, ali to svakako treba razmotriti. To su evo još tri tematike na kojima treba poraditi osim što trebamo bolje iskoristiti odredbe o imigraciji i bolje promicati primjenu odredba o temeljnim pravima. Kada je riječ o simboličnim elementima temeljnog akta, ja to podržavam i pitam se da e, li bi to možda bilo teško s obzirom na stvarnu situaciju unutar vijeća, ali Možda bi se danas moglo pokrenuti jednu suradnju između vlada na razradi jednog temeljnog akta. I pitate me je li bio korak naprijed ili natrag to što su se izbacili simbolični elementi iz Lisabonskog ugovora, ja mislim da je to bio veliki korak unatrag. Dakle, neonacionalizmu, i samofobiji, rasizmu koji postoji u Europi, naš je odgovor, malo smo manje federalno nastrojeni, malo smo manje za europsku integraciju, zato jer je neonacizam e, zauzeo maha u javnosti. Dakle, ako tako odgovorimo, onda ćemo ugroziti naš kontinent. Mislim da se to ne smijemo dopustiti i mislim da to ne bi bio način e, zahvala onima koji su dali svoje živote tijekom drugog svjetskog rata kako bi nam omogućili da ostvarimo ono što smo do sada ostvarili. Evo, imamo još e, dovoljno vremena za jedno pitanje. Pedro Silva, izvolite. Hvala, dopustite mi da zahvalim Sandru što nam se ponovno pridružio i želim mu zahvaliti na njegovoj izvanrednoj suradnji sa našim odborom, a to također vrijedi i za suradnju sa cjelokupnim talijanskim predsjedništvom. Mislim da je ispravno reći da je talijansko predsjedništvo učinilo veliki korak naprijed time što je politički pogurnulo Europsku uniju u pravom smjeru. Ostvareni su brojni važni koraci i tu mislim na plan ulaganja i na komunikaciju o fleksibilnosti, iako su to tek prvi koraci, iako još postoji mnogo toga što treba učiniti i poboljšati, no natoč tome, natoč političkim pritiscima, mislim da je talijansko predsjedništvo u tom smislu doista odigralo važnu ulogu. Dakle, želim čestitati talijanskom predsjedništvu i predsjedniku vlade Renciju na tome. Također pozdravljam raspravu o funkcioniranju Europske unije o reviziji, funkcioniranja institucija i raspravu o budućnosti gospodarskog upravljanja. No, osim toga, treba razmotriti budućnost. Vi sada više ne predsjedavate Europskom unijom. Oslobodili ste se tog tereta, tako ste rekli. I tu ste iznijeli svoja osobna i politička mišljenja o izmjeni i dopuni ugovora u budućnosti, ako do iste dođe. No, prelazim na jedno drugo pitanje. Rekli ste da je prijedlog e, komisije u odnosu na plan ulaganja i na e, fiskalnu fleksibilnost nešto što se može još znatno poboljšati. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome zato jer su poduzeti neki prvi koraci, pokrenuta je rasprava. I primjerice imamo um, klauzulu o ulaganjima koja je u korektivnom dijelu pakta i je li to u redu i e, hoće li se to ili neće ubrajati u deficit, dakle ako neka zemlja poduzima ulaganja koja su ključna za ostvarenje europskih projekata, onda se to broji i ima li to doista smisla s obzirom na situaciju u određenim zemljama? jasno se ocrtali budućnost Europske unije i mogućnost izmjene i dopune ugovora, no htio bih e, da pojasnite ovo pitanje dodatne fiskalne fleksibilnosti. Evo, ispričavam se, imam, imamo još jedno pitanje, gospodin Paolo Rangel. Hvala. Želim se osvrnuti na jedno pitanje koje je izravno povezano sa zaključcima posljednjeg vijeća, a to je kako vi vidite odvijanje situacije u Ukrajini i odnose sa Rusijom, jer u posljednjih nekoliko tjedana čuli smo da je Europska unija u postupku pripremanja blažih sankcija prema Rusiji. Kako vi sada procjenjujete situaciju s obzirom na najnoviji razvoj događaja? Kako vi smatrate da će se stvari dalje odvijati? To je zanimljivo zato jer se Italiju vrlo često smatra zemljom koja je više proruski orijentirana od drugih. Dakle, zanima me kako vi vidite razvoj situacije. Sai che eh, eh, le concours alla Commissione eh, <laughs> Zapravo ovo je pitanje koje se tiče Europske komisije i koje zadire u sva područja Europske komisije. Question. Da odgovorim na prvo pitanje. Ovako ću to reći. Predstoje nam neki oprezni korac. Imamo komunikaciju o fleksibilnosti i o planu ulaganja koje su dosta oprezne i konzervativne, no one su ipak koraci napred zato jer je Jasno da, ako e, želimo da se Europska komisija založi za novi plan ulaganja i ako želimo da se u plan ulaganja uvrsti i klauzula o neutralnosti nacionalnih doprinosa u plan ulaganja, to je važno ostvarenje i nadilazi samo pitanje primjene plana postoji načelo sukladno kojemu je e, svaki javni e, rashod nije loš. Postoji i dobri javni rashodi, a sva javna sredstva koja pridonose uspjehu nekog plana ulaganja koji se provodi na europskoj razini, onda e, su ta sredstva toliko dobra da se trebaju smatrati neutralnima. Ako se osvrnemo na raspravu prije godinu dana, onda je ovo kopernikanska promjena. Jer se tada uopće nije razmatrala niti prava ulagačka strategija na europskoj razini, a da ne govorimo o neutralnosti. Je li to dovoljno? Ne, nije dovoljno. Vi ste dotakli, se dotakli jedne od točaka koje su još otvorene i ne govorimo o tome sa strogo nacionalnog stajališta, nego govorimo o tome sa europskog stajališta. Ako želimo ovu klauzulu isključiti iz korektivnih mjera, to je oprezan pristup. Mogli bismo biti još fleksibilniji i primijeniti tu klauzulu i na korektivne mjere. I to je još otvoreno pitanje. Također je još otvoreno pitanje kako će se upravljati fondom. Kako će ulogu imati zemlje članice koje uplaćuju fond, koja će biti uloga u odlučivanju nacionalnih banaka i drugih nacionalnih tijela koja će sudjelovati u tom planu. To je svakako nešto što još valja razmotriti. Kao što je jasno da mi uviđamo da je ključan sastojak e, za uspjeh plana promicanje samo najprivlačnijih projekata zato jer oni upravo, upravo privlače privatna sredstva, no pri tome treba osigurati da u nekim sektorima koji nisu privlačni privatnim ulagačima se uloži javni novac. Također, tu treba uspostaviti jednu regionalnu i zemljopisnu ravnotežu. To možemo vrlo jednostavno staviti na papir, ali jasno je da treba dati poticaja zemljama članicama da doprinose u fond, iako postaje jasno recimo da je za njih posebno zanimljiv određeni sektor koji može biti prekograničan, da se u to ulože sredstva. Kada je riječ o Rusiji i Ukrajini, I na posljednjem vijeću ministra vanjskih poslova mi smo tražili da se poduzmu konkretni koraci za provedbu sporazuma iz Minska, a osim toga smatramo da je istovremeno provesti i reforme u Ukrajini, interne reforme i to mora ići ruku pod ruku. Zatim, sankcije. One nisu cilj same po sebi. One su sredstvo kako bismo ostvarili oba cilja, a budući da su one zato potrebne, onda bismo na pozitivan ili negativan način trebali popratiti provedbu sporazuma iz Minska i internih reformi u Ukrajini. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Pa, doista moram reći da se ne sjećam niti jednog drugog ministra koji bi bio toliko spreman odgovoriti na toliko širok raspin e, pitanja. Zato smo vas i pozvali jer znamo da se stručnjaki i zbog toga vam zahvaljujemo na vašoj suradnji i želimo vam sve najbolje i nadamo se da ćete nastaviti pratiti ova najvažnija pitanja i da ćemo vas uskoro još vidjeti u daljnjim raspravama. U Europi treba mnogo toga još učiniti i hvala vam lijepa.